Dear ladies and gentlemen. Dame i gospodo, moramo sada započeti sa popodnevnim dijelom našeg sastanka. To je javno saslušanje s pridruženim odborom INTA vezano uz odnos između Europske unije i SAD-a. Kao što znate, EU i SAD imaju duge odnose. E, bez obzira na definiciju vanjskih odnosa. Naše se partnerstvo temelji na promociji zajedničkih vrijednosti i temeljnih vrijednosti, globalne stabilnosti i na promicanju zajedničkog prosperiteta. Ipak, Ovaj odnos je trenutno došlo iskušenje zbog različitih mišljenja o globalnim pitanjima i regionalnim konfliktima, kao što su Iran, klimatske promjene i trgovinska pitanja. U ovom saslušanju imamo goste, četiri gosta koji imaju različite perspektive i saznanja i koji će dati doprinos plodonosnoj raspravi danas. Na ovoj raspravi također imamo mogućnost dati e, ideje za izvješće na vlastitu inicijativu o odnosima između SAD-a i Europske unije i o tome ćemo govoriti i nakon ovog saslušanja. Pozdravljam naše goste Gospodin Antonija Gardnera, bivšeg veloposlanika SAD u Europskoj uniji, doktora Kristofa von Maršala, e, prva generacija stipendista Helmut Schmidt i zaklade Die Zeit i njemačkog German Marshall Funda zaklade iz SAD-a. Gospodin Jeremy Shapiro, direktor za znanstvene istraživanja iz Europskog vijeća za vanjske odnose. Četvrti govornik nije prisutan. Imamo dakle samo tri govornika. Prvi govornik bit će gospodin Anthony Gardner. Gospodine veleposlaniče, dakle, drago nam je što ste danas ponovno s nama. Ako se ne varam, prošli put kad smo vas imali prilike čuti na odboru AFED, bilo je u 11. mjesecu 2016. godine. Pozdravljamo e, to što ćemo danas čuti vašu perspektivu i analizu odnosa između Europske unije i SAD-a. Gospodine Gardner, imate riječ. Deset minuta na raspolaganju. Hvala. Drago mi je što sam ponovno ovdje. Mnogo sam sretnih trenutaka proveo u ovom odboru i u drugim pa, odborima u Europskom parlamentu i raspravljao sam mnogim temama. Ja sam tri godine bio diplomat u Europskoj uniji, to nije bio samo posao, to je bila za mene osobna misija, nešto što sam shvatio jako osobno. Uvijek sam mislio i mislim dalje da je SAD Europska unija su prijeko potrebni partneri koji trebaju zajedno surađivati kako bi rješavali čitav niz regionalnih i globalnih izazova. Nitko od njih ne može sam rješavati te izazove, trebamo jedni druge. Pri, tjedan dana prije nego što sam odstupio dužnosti u siječnju 2017. godine dao sam oproštajnu preskonferenciju i tada sam upozorio na poglede nove administracije Europskoj uniji. E, sjećam se te preskonferencije, odlučio sam da je previše toga bilo na kocki kako bih šutio i još uvijek mislim da je to tako. Neki od vas ponemo moju osobnu povijest, ponovit ću je kratko. Ja sam unuk e, Talijana koji je bježao od fašizma i Benita Mussolinija a Benito Mussolini je htio ponovno učiniti velikom Italiju, ali na kraju je uništio svoju državu. E, moj je djed vidio što se dogodilo s institucijama demokracije, uključujući institucije pravosuđa i medija. Gospođa Medina Obrajt nas je upozorila da trebamo biti na oprezu kad dolazi do prijetnja demokracije u cijelom svijetu i velike institucije europske demokracije, uključujući ovo tijelo, igraju važnu ulogu u osiguravanju da se e, zagovaraju naše zajedničke transatlantske vrijednosti i nadam se da će institucije Europske unije uvijek se zauzimati kako bi branile ove vrijednosti. Godinu i pol nakon što je Trumpova administracija stupila na dužnost, e, osjećamo da su odnosi između SAD-a i Europske unije e, znatno, ali e, trenutno oštećeni. Državni tajnik Pompeo je 9. svibnja na Dan Europe rekao da smo mi važni partneri i izrazio jako lijepe riječi ali to je u sukobu sa retorikom i sa djelovanjem njegove administracije. Nažalost, izjave ovog predsjednika pokazuju da on smatra kako je Europska unija klub koji je uspostavljen samo da bi porazio SAD. E, oni su pronositelji njemačke snage i oni su birokratska organizacija koju bi Washington trebao gurnuti u stranu kako bi se individualno i bilateralno približio europskim e, državama. On misli da je Brexit fantastična stvar, da bi drugi trebali slijediti taj primjer. Steve Bannon eh, je otišao iz Bijele kuće, ali John Bolton će vjerojatno potvrditi uvjerenja Trumpa protiv Europske unije. Izgleda kao da se tu radi o igri i da međunarodno pravo i multilateralne institucije su njemu nešto nepodnošljivo što ograničava Ameriku. E, rezultat je to ne što će Amerika biti prva, nego što će biti sama. Administracija e, Trumpa i se udaljila od nepristrane retorike. 60 e, godina smo imali prije toga potporu za ovakve institucije. Pitanje je kako možemo surađivati u devet područja i tri sektora. Prvi sektor ja nazivam eh, brigu za planetu, klimatske promjene, vanjska, vanjsko djelovanje, humanitarna pomoć i pomoć za borbu protiv korupcije u cijelom svijetu. U svim ovim područjima nanesena je šteta, ove prioriteti su sada manje važni. Drugi sektor gdje smo bili jako učinkoviti u suradnji i u ovom odboru i u INTI, bilo je vezano uz ekonomske odnose. Nismo progurali TTIP, ali smo poradili na privatnosti podataka. Prije godinu i pol, sa godinu i pol eh, pregovora dobili smo štit privatnosti. U trećem sektoru, to je sektor sigurnosti, također smo vrlo tjesno surađivali što se tiče energetske sigurnosti, vojne suradnje i također u drugim područjima uključujući e, provođenje zakona. Mnogo toga smo učinili zajedno, moramo to zaštititi najbolje što možemo jer su to područja kojima smo napredovali. Odluka da se povuče iz sporazuma s Iranom je dramatičan primjer štete koja je nanesena E, ta odluka je donesena bez obzira na to što je Iran poštovao svoje obveze. E, SAD e, smatra da je to dogovor koji SAD može otkazati jednostrano, a Europska unija pokušava zadržati sa uzajamnim ustupcima trenutno stanje. Ali to je teško, bit će teško Uh, uspjeti u ovim pregovorima. 1996. E, odredbe uh, ne drugim pravnim osobama uh, da se nametnu sekundarne sankcije i to je vezano uz Kubu, Iran i Libiju. I sad ćemo vidjeti koji će biti model koji će se izabrati, ali radi se o E, teškom instrumentu, pravnom instrumentu, jer europske tvrtke će pokušati zadržati svoj poslovni interes u SAD-u. E, sigurnosni odnos između SAD i Europske unije je u opasnosti. Vidio sam iz prve ruke kako europski doprinos sigurnosti je komplementaran, ne kontradiktoran u odnosu na ono što radimo u NATO. I mogu vam reći da sam mnogo vremena proveo s našim generalima sa četiri zvijezdica koji su E, zaduženi za Afriku i oni su e, pozitivno rekli što Europska unija radi u misijama. Kažu da Europska unija stvarno odrađuje odličan posao. Ova administracija e, bi trebala nastaviti s ovim misijama i imati veću autonomiju. Ali njezini pogledi nisu sasvim u redu. Ovo je važna poruka Suradnja u području provedbe zakona je nešto gdje SAD i Europska unija mogu surađivati i trebali bi surađivati. Na primjer, surađivali smo s Europolom e, vezano uz razna kaznena dijela, e, mm, kaznena dijela protiv djece i druga teška kaznena dijela i imamo mogućnost sada dobivanja elektroničkih dokaza mnogo brže nego prije e, zakon Cloud koji je potpisan u trećem mjesecu 2018. godine omogućava Americi da potpisuje izvršne sporazume kojima ima e, pristup e, elektroničkim dokazima. Ova e, mogućnost dovodi u pitanje i ljudska prava. I još jedan sporazum će se potpisati sa Ujedinom kraljevinom Novi Zeland, Austrija, Kanada i Japan će vjerojatno biti sljedeći. A bilateralni sporazumi e, su nešto što se treba e, uzeti u obzir kao mogućnost. Imaju i imamo i političke izazove u nekim državama članicama. Neke su dale potporu Europskoj komisiji za e, pregovore u ime 28, odnosno 27 država članica. Može li odnos između SAD EU unije preživjeti četiri godine Donalda Tampa? Naravno da. Prvo, e, dijalog između zakonodavaca na transatlantskoj razini uvijek je bio jako važan, pa i sada. E, vi imate mogućnost surađivati sa istomišljenicima Eh, u, s objema stranama kako biste objasnili važnost zajedničkog djelovanja SAD Europske unije u prevenciji konflikata. Transatlantski dijalog trebao bi biti usmjeren prema zadržavanju štita privatnosti i možda eh, drugih pregovora. Eh, druga moja poruka je da mm, možemo premostiti ovaj trenutak turbulencije. Treće što sam htio reći, morate i dalje surađivati sa poslovnom zajednicom, zato što SAD shvaća prednosti integracije Europske unije i SAD i njegove tvrtke shvaćaju da su trgovinski ratovi glupi i da se tu lako gubi. Ovaj parlament treba i dalje produbljivati odnose e, sa SAD-om, pogotovo sa gradovima SAD-a, zato što će na taj način e, potaknuti poštivanje obveze sa strane SAD-a. Osim toga, Amerikance treba podučavati Europskoj uniji, a vaša delegacija u Washingtonu već to radi vrlo dobro. E, Europska unija treba imati novi bilateralne e, sporazume slobodne trgovine. Europski izvoznici imaju e, prednosti i trebamo i dalje davati podršku VTO-u E, u redu je što ne želite pregovarati s uperenim pištoljem e, u glavu. E, sa takvim uvjetima ni ja ne bih pregovarao. Osim toga, treba se sa administracijom zalagati. Netko misli da je dodvoravanje dobitna taktika, a Europska unija je, mora imati kao model slogan u slozi je moć imate e, ekonomsku i političku moć, e, vi ste primjer za kojima se drugi povode i budućnost svijeta je na vašim plećima. Hvala. Gospodine Gardner, hvala vam na ovim lijepim riječima i ovim savjetima koje ste nam dali. Vidjet ćemo što će se događati u budućnosti. Sljedeći govornik, gospodin dr. Christopher Marshall, Prva generacija stipendista e, zaklade DICAIT i German Marshall Funda. On je diplomatski dopisnik Der Tagesspiegela. On se koncentrira na razne opcije za Europsku uniju u transatlantskom partnerstvu. Naslov njegove prezentacije je kako izbjeći e, opadanje relevantnosti opcije za Europsku uniju u transatlantskom partnerstvu u trenutku previranja. Gospodin e, Nefor Marshall, imate riječ na 10 minuta. Thanks for the Hvala vam na pozivu. Kao što ste čuli, ja sam prva generacija dobitnika stipendije Helmuta Schmidta od zaklade German Society i German Marshall Fonda iz sad tijekom projekta sam živio u Washington DC-u i usredočio sam se na pitanje što Europa može učiniti općenito i što prije svega bi trebala učiniti Njemačka kako bi se sačuvao liberalni poredak koji se temelji na pravilama. Nisam se pitao kako bi trebao izgledati idealni svijet, što Njemci očekuju od svojih partnera i što im se ne sviđa u stavovima drugih, nego sam postavio sljedeće pitanje. Što naši partneri očekuju od Njemačke, naših izravnih susjeda, Francuske i Poljske, Europske unije u cijelosti te SAD-a. Putovao sam u Brisel, Pariz, Varšavu i u Berlin, te sam razgovarao sa savjetnicima čelnika država i vlada. Živimo u razdoblju sa mnogostukim krizama, a previše od tih poremećaja dolazi sa područja onoga što mi zovemo zapad. Dakle, imamo tu Brexit, imamo američkog predsjednika Donalda Trumpa, imamo uspjehe političkih stranaka na izborima, te nesposobnost Europske unije da uspostavi e, učinkovit proces donošenja odluke. Uz to moramo se boriti sa agresivnom Rusijom i sa odličitom Kinom. Autoritarizam je u porastu, pogledamo recimo Tursku. Nisu sve vijesti negativne od kad sam u studenom 2006. godine napisao, napisao prijedlog za moju stipendiju, vidjeli smo izbore u Austriju i Francuskoj i mogli bismo reći s određenim zadovoljstvom da funkcionira komparativna prednost demokracija, a to je njihova sposobnost da se sami sebe korigiraju. Ali čak i sa tim rezultatima u Austriji i Francuskoj vidimo da sveukupno slika ne izgleda baš jako dobra. I umjesto da čekamo da se demokratski sustavi sami poprave, za ne bi bilo bolje kada bismo aktivno radili na ispravku opasne putanje na kojoj se trenutno nalazimo. Dakle, koja je zadaća pred nama? Četiri stvari. Trebali smo analizirati situaciju trezveno, a ne na emocionalan način. Trebali smo slušati naše partnere kada ukazuju naše slabosti. Trebali bismo početi ono što možemo poboljšati i trebali bismo izbjeći sukobe kada ne možemo pobijediti u njima. Ja se zalažem za liberalni poredak na temelju pravila kojeg je osnovao SAD nakon drugog svjetskog rata, to je bilo ključno za uspjeh u Njemačkoj i Europi. Amerika je pružala tu sigurnost e, i pod tim okriljem su se, se uspjela razviti demokracija, uspjela se razviti vladavina prava, isto tako i gospodarstvo, što je temelj naših socijalne države. Europska unija je postala e, gospodarski blok država od slične važnosti kao SAD, ali mi i dalje se oslanjamo na SAD za našu sigurnost i oslanjamo se na SAD kada se radi o tome da će ona zajamčiti sigurne trgovinske rute e, za naše izvoze diljem svijeta. Sada je taj podatak ugrožen, a prijetnje dolaze iz mnogo strana i zbog mnogo razvoja, ali jedan izvor nismo očekivali, a to je predsjednik SAD-a. Donald Trump je uveo carine na uvoz čelika i aluminija pod smiješnim izgovorom da je to prijetnja sa nacionalnom sigurnost SAD-a povukao se iz Pariškog klimatskog sporazuma, iz Agencije Ujedinih naroda, iz Iranskog nuklearnog sporazuma, te isto tako blokira nominaciju sudaca unutar sustava Svjetske trgovinske organizacije. U toj situaciji možemo napraviti dvije pogreške. Možemo taj poremećaj precijeniti, a možemo i pocijeniti izazove koje to predstavlja za Europu. Trump ne negira u potpunosti liberalni svjetski poredak, on samo dovodi u pitanje neke dijelove tog poredka. I dalje imamo mnogo zajedničkih interesa, da navedem samo neke. Natjerati Kinu da poštuje slobodnu trgovinu i intelektualno vlasništvo, da se zajedno branimo protiv Rusije, da Europa postane energetski nezavisna, da se ne širi oružje za masovno uništenje, da se stabilizira Bliski istok i Afrika. Kad, kad se ne slažemo po pitanju toga koji je najbolji način da postignemo te ciljeve, ali se slažemo oko samih ciljeva. Druga opasnost je da podcijenimo izazove za Europu. Neki se nadaju da će Trump nestati. Neki kažu da je ovo trenutak za Europu da se suprotstavi SAD-u. Ja mislim da su obje ideje zavaravajuće, pa čak i opasne. Trump će ostati na vlasti, ne bismo trebali očekivati uspješan opoziv služnosti. Može možda će ga se čak ponovno izabrati 2020. godine. On neće postati umjereniji u svojim stajalištama. Način na koji on vidi svijet, način na koji on provodi svoju kampanju, će drugi američki političari kopirati. Dok sam gledao gdje postoje primjeri diljem svijeta u smislu nošenja s tom situacijom, upao mi je u oko Japan. Trump je vrlo rano najavio da će se povući iz TPP-a, transpacifičkog partnerstva, i to je onda i učinio. I za Japanu je bilo potrebno manje od godinu dana da organizira TPP-11, dakle trgovinski sporazum bez SAD-a, ali sa svim drugim partnerima. Japan vjeruje da će TPP eh, zadržati kontrolu nad Kinom i da će se tako moći provesti osnovna pravila. Možda malo idealiziram koji je zaključak iz toga. Dakle, liberalni poredak koji se temelji na pravilima nije osuđena propast samo zato što SAD ne podržava dijelove tog poretka. Taj poredak može preživjeti ako druge vođe su spremne ga obraniti. Postavljaju se dva pitanja za Europu. Je li Europska unija sposobna napraviti nešto slično i bi li se Europa složila s Japanom da Trump nije suparnik i da u sebe Europa ne vidi kao alternativu SAD-u dakle Japan, to ne čini i pitanje se postavlja čini li to isto tako i Europa. Japan je tu intervenirao kada se radilo o temi koja je bila važna za Japan. Znači tu sad je o jednoj emancipaciji unutar Saveza s SAD-om, a ne o emancipaciji protiv SAD-a. Postoje neka područja danas e, na svijetu gdje Europska unija ima određenu težinu. Evo da navedem dva takva primjera. Trgovinski sporazum. Europska unija ostvaruje E, trgovinske sporazume dok e, SAD e, sjedi uz rup terena. Europska unija je dovršila ili pregovara trenutno sporazume sa Kanadom, Meksikom, sa Japanom, Južnom Koreom, sa mnogim državama u Africi i sa Mercosurom. Na sličan način Europska unija oblikuje pravila vezano s to kako se koriste podaci. Imamo tu opću uredbu o zaštiti podataka i ja gotovo svaki dan osjećam posljedice toga. Jer me američke organizacije mole da prihvatim da mi dalje šalju mailove sukladno toj općoj uredbi. Ali postoje drugi primjeri gdje Europska nema toliko težine. Evo jedan izazov je primjerice taj da države članice Europske ne dijele jednaka stajališta kada sam postavio pitanje u Berlinu, Varšavi, u Parizu, o tome što tamo misle o Trumpu, Njemci se su jako uzbuđeni, oni smatraju da je on samota. Poljska vlada kaže pa gdje je problem, imamo dobre odnose, a Francuzi kažu ovo nije prvi put da se moramo nositi sa teškim američkim predsjednikom. Na sličan način dobivamo i različite odgovore kada postavim pitanje što bi trebao predstaviti centar transatlantskih e, odnosa. E, Poljaci kažu sigurnost, Njemci kažu trgovine i ulaganje, a Francuzi kažu da se zadrži multilateralni poredak. Dakle, ne možemo se složiti oko nekih osnovnih pitanja. Jedan drugi, izazov dolazi iz iskustva, dakle da Europska unija može postići pravila i sporazume, ali da nije toliko dobra kada se radi o njihovoj provedbi. Evo, pogledajmo sporazum s Iranom. Europa bi htjela sačuvati taj sporazum, ali nije sposobna zaštititi poduzeća koja bi htjela poslovati s Iranom od e, ekstrateritorijalnih američkih sankcija. Demokracija je vladina prava. Europska unija nema učinkovitu provedbu kada primjerice dvije države članice, Poljska i Mađarska, istodobno dovode za sami sebe u pitanje poštuju li osnovne vrijednosti. Zatim eh, monetarna unija. Eurokriza je posljedica neprovedbe pravila. Njemačka i Francuska su bile prve koje su prekršile pravila i smo očekivali da neće biti nekakvih posljedica. Zatim smo imali Njemačku, e, Grčku, a sada Italiju. Zatim migracijska kriza. Tu smo imali pravila vezano s to kako se postupa kod priljeva migranata ili tražitelja azila, ali on, ta pravila se su jednostavno ignorirala. Zatim rat u Ukrajini. E, po prvi put u protiv nekoliko desetljeća e, Amerikanci su ostvarili sporazum sa Rusima u Minsku, ali opet nema nikakvih e, sposobnosti za provedbu. I vidimo da najbolje oružje koje njemačka kancelarka ima je da prijeti s time da će naoružati Ukrajince. Dakle, kada ćemo konačno početi smatrati pravila ozbiljnima, bez iznimaka? Znamo da nema jednostavnih rješenja, znamo da neće biti novog europskog ugovora u u budućnosti gdje će se još više nadležnosti sa država članica prebaciti na Europsku uniju, što znači da napredak ovisi o volji nacionalnih vlada da se provede međuvladina suradnja. Ako Europa želi spriječiti da postane sve manje manje važna, onda mora ostvariti više rezultata. To je posebice istina kada se radi o svemu što se tiče sigurnosti. Europski građani očekuju zaštitu. Zaštitu od e, unutarnjih prijetnji, od vanjskih prijetnji, od prijetnji koji se tiču e, njihove gospodarske i socijalne sigurnosti a to je u, velikom, u velikoj mjeri sukladno s očekivanjima SAD-a. Dakle, Europa bi trebala prihvatiti više odgovornosti za vlastitu sigurnost. Stoga vas molim da se udotočite na sigurnost. Imamo vrlo tužnu povijest eh, toga da previše obećujemo nešto i da onda ne ostvarujemo ništa. Sjećate se eh, rata na Balkanu prije 20 godina. Europa nije uspjela zaustaviti borbu sve dok se nije u to uključio SAD. Sjećate se obećanja da ćemo bolje djelovati zajedno. Jesmo li danas bolje spremni za to? Mislim da ne. Moja država Njemačka je u samom središtu tog problema. Mi se obvezujemo na nešto, ali zatim to ne ispunjavamo. Ne ispunjavamo gol od e, dva, cilj od 2% za NATO savez, e, a vidimo da e, se to radi pod izgovorom da je teško uvjeriti Njemce koji vole mir da više troše na obranu. Zatim potpišemo pesku i onda isto to kažemo. Zatim gledamo u naše proračune i vidimo da ne možemo naći novac za pesko. Mislim da je prošlo vrijeme da se samo puno govori, ništa ne čini i to posebice snažno osjećam nakon razgovora u Parizu i Varšavi. u Parizu se doista osjeća ta hitnost, a to se ne osjeća u Belinu. Njemci kažu nama je dobro, poremećaj se događaju negdje drugdje i zašto bismo se mi promijenili. Iza zatvorenih vrata političari i visoki javni službenici u Njemačkoj bi bili spremni reći da trebamo učiniti više, ali tko će to onda reći biračima? Naši partneri više nisu spremni prihvatiti njemačke izgovore i oni su u pravu. Osobno sam ja uvjeren da nije toliko teško uvjeriti njemačku javnost u nešto. Ja sam sudjelovao u mnogim raspravama u proteklih četiri godine u Njemačkoj i ljudi su spremni saslušati nas, ali problem imamo zapravo sa vodstvom. Mogu vas samo sve zamoliti da ne budete previše pristojni sa partnerima u Njemačkoj. E, izazivajte ih. Njemačka se mora promijeniti. Sa bogatstvom i utjecajem e, dolazi određena odgovornost a sudbine Europe i Njemačke su međusobno povezane. Ili ćemo naučiti ostvariti rezultate, ili ćemo s vremenom izgubiti na važnosti. Hvala vam. Thank you, Dr. von Marshall. This Hvala vam, doktore von Maršal, ovo je bilo vrlo zanimljiva analiza. A sada imamo trećeg govornika, to je gospodin Jeremy Shapiro, on je direktor za istraživanje pri Europskom vijeću za vanjske odnose, koji će nam govoriti o odnosima između Europske unije i SAD-a tijekom Trumpove administracije. Izvolite, gospodine Shapiro, imate 10 minuta. Uh, Hvala, doista je čast biti ovdje i obratiti se ovom odboru i cijeloj publici. Mislim da ukoliko pokušamo razumjeti pristup vlade Donalda Trumpa naspram Europskoj uniji, da je potrebno nekoliko prethodnih observacija vezanih uz samu tu vladu kako bismo na nečem utemeljili svoju analizu. Prva stvar je da Trumpova vlada kao cijelina nema zapravo nikakav pristup Europskoj uniji ili Europi ili zapravo većini vanjskopolitičkih pitanja osim trgovine ili možda imigracije. Pod time, ne mislim da je vlada podijeljena, one u normalnom stanju stvari, već mislim da ne mogu oformiti strategiju za vanjsku politiku što se tiče većine tema. A suština problema je sami predsjednik, njegova osobnost, narav, prosudbe. On ne pridaje nikakvu važnost dosljednosti, pretežno ignorira vanjsko-politička pitanja, a zatim intervenira odjednom na temelju hirova, ne prateći što se događalo do tada. A to otežava i najpromišljenijim i strateški osvještenim savjetnicima da formiraju stvarnu politiku, stvarnu strategiju. Posljedica toga a to je od ključne važnosti za sve nas koji se bavimo njegovom politikom, i da nitko ne bi trebao nikome vjerovao ako kaže da zna što će Trumpova vlada učiniti vezano za vanjsku politiku, čak i ako se ta osoba zvala Donald Trump. Nadalje, osnovno područje gdje postoji dosljednost u ovoj vladi, iako čak i tu postoje iznimke, tiče se pitanja međunarodne trgovine. To je pitanje koje ga je zapravo dovelo do politike u 80-ima već 30 godina. On vjeruje da je SAD dobila lošu pogodbu u međunarodnom trgovinskom sistemu i da su trgovinski deficiti upravo rezultat toga. Jedan od ključnih elemenata po njemu je to što, se, što SAD prečesto sudjeluje u multilateralnim trgovinskim pregovorima, što sprečava SAD da zapravo u potpunosti iskoriste svoje ogromno gospodarstvo. Europska unija, kao što je gospodin Garner rekao, je za, se radi samo o multilateralnoj zavjeri da bi se došlo do boljih trgovinskih sporazuma na štetu SAD-a. Nadalje, Trump malo zna, a još manje ga je briga oko za Europu, za Europsku uniju, ne prihvaća stajalište koje je gotovo svaki europski predsjednik, američki predsjednik od 40 imao, a to je da Amerika ima jasan interes i to što se tiče europske stabilnosti, europske integracije, on se ekonomski cijeli život dio Azijom, osobito odnosima s Kinom, geopolitički govoreći u tom kontekstu koliko se može na bilo što usredotočiti je bilo rat Irak, Sirija, Libija. Za njega je Europa mjesto sa golf terenima, također smatra da se kao organizacija samo upliče u njegove planove da razvije daljnja golf igrališta u Irskoj, kad je postao predsjednik nije niti znao da Europska unija ima ovlast pregovaranja i sklapanja trgovinskih sporazuma u ime svojih država članica i to je neprestano ponavljao kancelarki Merkel, barem tijekom njegova, njegova prva tri sastanka ali eto, impresivno otporan na učenje koliko god ga ona pokušavala tijekom tih sastanaka ispraviti. Što to znači za naše odnose sa Trumpovom vladom? Prva pouka je nemojte ni pokušavati shvatiti koja je strategija njegove vlade. Oduprite se tom iskušenju da se stvori nekakav strateški narativ vezan uz pristupa njegove vlade Europskoj uniji. Bez obzira na sva osiguranja i ono što nude niži dužnosnici Amerike nikada neće postati dosljedan pristup Trumpove vlade naspram Europskoj uniji. U najboljem slučaju to će biti nešto popratno e, drugim temama, poput trgovine s Kinom ili u najboljem slučaju samo odraz trenutnog predsjednikovog raspoloženja. Zamisa, vrlo popularna i u SAD u Europi, je da odrasli u prostoriji, dakle ti savjetnici, kongresnici, sudovi mogu stvoriti jednu tradicionalnu dosljednju stranu politiku, vanjsku politiku naspram Europi, no prvih 15 mjeseci njegovog upravljanja to se nije pokazalo. Predsjednik Trump, poput većine američkih predsjednika prije njega, je sve više zainteresiran za vanjskom politikom e, zbog toga što njegova unutarnja politika se zaustavila i zbog toga što tako može imati veći politički utjecaj. A to znači da možemo očekivati mnogo daljnjih preobrata i nedosljednosti. Primjerice, Važno je vidjeti kako je prije mjesec dva SAD reagirala naspram Peskova, Trumpova vlada ne brini, ne brine, kao što su vlade do 90. možda brinuli o europskim obrambenim planovima koji bi možda mogli naštetiti NATO ili da bi Europska unija mogla postati strateški konkurent SAD-u, nisu jednostavno dovoljno strateški da bi ih to brinulo. Oni više prozaično se brinu trgovinskim temama, da bi Europski obrambeni fond možda mogao diskriminirati američka obrambena poduzeća i možemo u svemu tome vidjeti da se mnogo više svodi na trgovinu, a manje na strategiju. Drugo bi bilo sredotočiti se na pregovore prije nego na strategije. Europska unija bi trebala ozbiljno shvatiti Trumpovu dosljedno ustrajanje na pregovorima. Za njega su dogovori, sporazumi, transakcije u koje pokušavate za svoju stranu dobiti najbolji mogući rezultat. Rade se o interesu za svoje dobro, a ne o strateškim interese. Rade se o ostvarivanju profita, a ne o zajedničkim dijeljenim vrijednostima. I radi se o nagradama za sada, a ne nekakvim nostalgičnim prizivima na prošlost. Ono što privlači Trumpovu vladu na temelju zajedničke povijesti, ideala ili nekih dugoročnih interesa samo njemu znači slabost u pregovorima. Mislim da je iskustvo oko sporazuma s Iranom pokazalo da su europske vođe previše pažnje poklanjali Trumpu i laskali mu kako bi imali dobar odnos s njime i dobro da to dobro bude pokriveno kod kuće. Donald Trump ne voli izravne sukobe nije teško dobiti dobar nekakav osjećaj koji bi se mogao možda promijeniti i postati politika. Bolji bi pristup bio da se prihvati taj pristup transakcijske naravi koje Trump ima i da se upotrebi prevaga koje Europska unija u pregovorima ima. Primjerice to možete učiniti tako da zaprijetite protusankcijama i primijenite ih, primjerice na temu Irana, ali za tako nešto je potrebno jedinstvo, što je uvijek teško Europskoj uniji, osobito u pregovorima sa SAD-om. To mi je jasno i bi se trebali shvatiti da je to, s druge strane, jedini način da ovih dana zaradite poštovanje u Washingtonu. Treće, razmišljajte geopolitički. Europska unija ne može ignorirati prevagu koju stvara jedan zajednički stav sa drugim stranama naspram Trumpovih politika. To znači učinkoviti odnosi s drugim velesilama do kojih je SED stalo, Rusija, Kina, Indija, a to može pomoći poboljšati odnose s SAD-om. Ne radi se o stvaranju ravnoteže ili suprotstavljanja SAD-u usprkos ekscentričnostima vlade i samog Trumpa, ekonomski, ideološki, kulturološki veze koje postoje između SAD-a i Europe znači da će dvije strane i trebale bi i dalje ostati najbliži geopolitički saveznik koje imaju. No treba s druge strane razmišljati stvarima poput sporazuma u Iranu, taktičkoj suradnji s drugim velasilama, carinama na aluminij stil, jer takve stvari mogu veću predvidljivost i dosljednost donijeti odnosima Europske unije i Amerike. Hvala. Hvala vam gospodine Šapiro na ovoj analizi. Trebali smo imati i četvrtog govornika, no gospodin Keremans se ispričao. iz zdravstvenih razloga ne danas mogao biti s nama, pa mu želimo brzi oporavak. E, gdje ću sada dati predsjedniku odbora za međunarodnu trgovinu Bert Langeu za uvodne napomene. Gospodine Lange, izvolite, kaže ovdje dvije minute, no možete i duže od toga. Hvala vam, gospođo supredsjednice. Prije svega postavio bih neka pitanja stručnjacima, vezano uz trgovinu naravno. Jasno je da je SAD najveći trgovinski partner Europske unije u izvozima, drugi u uvozima. I to se temelji na odlukama VTO-a. 95. je usvojen uh, jedan komplet odluka koje su djelomičan razlog ovog uspjeha u trgovini. Kao što je gospodin Gardner rekao, SAD sada potkopava te odluke VTO-a i za ovaj slučaj koji se tiče čelika aluminija koriste se zakonodavstvo iz 62. iz hladno ratovskog razdoblja a u slučaju Kine radi se o trgovinskom činu 301 iz 74 i to zakonodavstvo je formirano prije nego što je VTO uopće formiran, Europska unija se požalila protiv tog 301 zakona još 96. i bilo jasno da svi, uključujući SAD, su svjesni da to zakonodavstvo nije u skladu sa aktivnostima i odlukama VTO-a. Postoji, dakle, jedan stvaran problem za međunarodnu trgovinsku zajednicu koja se temelji na pravilima. Kakva je tu perspektiva za daljnju suradnju? Možda reforma VTO kako bi se SAD ponovno uklopio u taj sustav svjetske trgovine. Imamo tu i s druge strane konkretan problem u tome što SAD otežava imenovanje sudaca za prizivno tijelo i to tijelo više neće moći funkcionirati. Postoji li dakle tu kakav korak u smjeru suradnje kako bi se osigurao trenutni trgovinski sustav? Nadalje, zbog čega se Bijela kuća bavi samo trgovinom robom. Imamo višak i usluga s američke strane i mislim da je SAD ovdje najveći pobjednik u sporazumu TRIPS jer milijoni, milijarde e, licenci i naknada za patente se priljevaju u SAD tijekom proteklog vremena. 30 milijardi samo iz Kine u proteklom razdoblju, tako da se pitam zbog čega se usredotočuje samo na trgovinu robama, robom. Zbog čega, dakle, se ne bave s američke strane cijelim dijepazonom trgovine. Treće, kao što je gospodin Garner rekao, to je vrlo jasno, trgovinski sporazum nećemo sklopiti pod pritiskom, ove aktivnosti sa carinama neće dovesti ni do kakvih e, sporazuma tajnih. No, istodobno možemo razmatrati o tome koje bi metode mogle biti korisne za bolje razumijevanje u budućnosti. Postoji li mogućnost E, otvaranja tržišnog pristupa i sklapanja sporazuma koji bi bio uravnotežen. Nije dakle moguće samo sniziti carine s jedne strane, a ne dati mogućnost, otvoriti mogućnosti za javnu nabavu i pružanje usluga s druge strane Atlantika. Mislite li dakle da postoji mogućnost da se bez prist pritiska pronađe zajednički pristup za, jedan, za takve pregovore vezane uz pristup tržištima. Hvala gospodine Lange, imam ovdje popis govornika. Ukupno ih je 10, sva 11 sada s gospodinom Tenakom. 12, pa ćemo zatvoriti popis. Svaki govornik imat će minutu i pol. Započinjemo sa eh, gospodinom Peterlaom. Kako privilegija, hvala. So, uh, I would like to thank to all the speakers. Hvala, zahvaljujem svim govornicima na vrlo jasnim riječima. Mogu reći, genetski gledano, da svi pripadamo istoj obitelji, ali genetika ovdje nije važna. Kao političari mi smo naviknuti na određenu predvidljivost, a to je važan element za stabilnost. Neću sada nastaviti sa ovako teorijskim izjavama. Mislim kao prvo da je ovo rasprava o nama samima. Gospodin da je gospodin von Marshall eh, dao pravo usmjerenje ovoj raspravi. Pozitivna strana ove situacije je upravo to. Ja ne volim slogane o tome da trebamo imati više Europe, ali situaciju možemo prevladati odnosno trebali bismo je prevladati sa više jedinstva u Europi, više sloge, više odlučnosti, više ideja. Gospodin Gardner je rekao da ćemo opstati. E, ja sam siguran da hoćemo, a pitanje je koja će biti cijena toga. Ima mnogo pitanja koja su vezana uz tu činjenicu. mislim da je gospodin von Marshall spomenuo Zapadni Balkan. Znate da se odvija e, summit u Sofiji i nedavno se održala konferencija u Washingtonu i koliko sam shvatio, tamo su govorili vrlo visoko pozicionirani dužnosnici. Pitanje je hoćemo li surađivati s SAD-om ili ćemo e, biti e, u utrci s njima. Sjećam se kad je Širak rekao la premier i gospodin Trump je rekao America first, ali nemam nikakvih problema sa konceptom veličine, ali moram biti veliki u zajedničkoj suradnji. A ovdje nedostaje informacija o tome što ćemo zajedno učiniti. Stvarno se nadam da ćemo produbiti parlamentarni i transatlantski dijalog i da ćemo e, soft moć Europske unije pokazati uskoro. Hvala. Sljedeći govornik, gospođa Gomez. Molim vas da se pridržavate zadanog vremena od jedne minute i pol. Hvala. E, drago mi je što ste s nama ponovno, veleposlaniče Gardner. Vi niste spomenuli e, slona u prostoriji, a to je Rusija. Mislim da to nije samo problem u SAD-u, ali to pitanje sad postavljam i profesoru von Marshallu. Je li to također problem u Europskoj uniji objasniti što to znači problem vodstva, odnosno nedostatak eh, političke volje ili nemogućnosti stvaranja političke volje i svrhe eh, svrsishodnosti djelovanja. Zato što izgleda da u slučaju Trumpove administracije sve izgleda dosta mrklo e, i konekcije Gazproma također izgledaju tako. Ali to pokazuje našu nesposobnost da učinimo ono što treba učiniti. Slažete li se sa mnom? Gospodine Tanok, vi ste sljedeći. Hvala. Ja sam također htio reći da nam je nedostao gospodin Gardner, njegove riječi su vrlo važne, vrlo jasne, on je bio vrlo iskren i pravovremeno je držao ovaj govor. Ja se nadam da će njegov nasljednik voditi kvalitetanu raspravu s ovim odborom kao što je on vodio. Trumpova administracija je nepredvidiva. Vi znate da sam bio psihijatar prije nego što sam postao zastupnik Europskom parlamentu i ja stvarno imam dobar trening kad pokušavam shvatiti osobnost gospodina Trumpa i neću više ništa reći osim toga. On se povukao iz sporazuma, Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama ne želi nastaviti pregovore o TTIP-u, a sada nuklearni sporazum s Iranom. Mislim da je katastrofalno ono što radi što se tiče upravljanja na globalnoj razini. Dvije osobe vrlo jake e, sada surađuju surađuje sa Sjevernom Korejom, ali s druge strane izlazi iz sporazuma s Iranom, a želi postići sporazum o neširenju nuklearnog oružja. Izgleda da se tu šalju krivi signali da se loše ponašanje nagrađuje. Ne bismo se trebali iznenaditi. Nedavno sam bio, sam vodio raspravu sa e, Jukipovim zastupnikom i izgleda da populisti u cijelom svijetu se žele um, krenuti i uništiti multilateralizam. Mislim da je to problem vezano uz to što oni smatraju problemom, a to je vezano uz uh, slobodno kretanje ljudi, trgovinu i tako dalje. Oni smatraju da se sve treba vratiti, na primjer na 50. godine a neko misli da se trebamo vratiti, na primjer u mojoj državi, na 1850. godine, ali multilateralizam bi se po njima trebalo vratiti na potpunu suverenost pojedinačnih država. Ehm, ponekad je stvarno teško shvatiti zašto ta administracija misli samo na slobom trgovinu, a ne razmišlja o slobodnom kretanju ljudi. Hvala. Hvala. Stvarno mi je drago što možemo govoriti danas o odnosu trans, na transatlantskoj razini. svakako e, taj odnos pati. Htjela sam reći da ćemo primijetiti generacijske promjene vrlo uskoro. One će utjecati na budućnost transatlantskog odnosa. E, to će se vidjeti u iskustvima generacije baby booma Mislim da će naš e, povijesna e, dostignuća se sada smanjivati i to više neće biti dovoljno za naše dobre odnose. Izgleda da su europljani realistični, ali e, hoće li se oni probuditi ili smatraju još uvijek da se vidi rješenje E, na obzoru. E, imamo li nekakvu taktiku, da ne govorimo o strategiji, da li tu postoji strategija podijeli i vladaj? Pogotovo što se tiče odnosa s Rusijom. Zanima me to gledište. I posljednje pitanje, e, možda unutarnja rasprava u SAD-u, o carinama, trgovinskim pravilima i Kini. E, kako smatrate da ova administracija uzima u obzir e, trgovinsku politiku? Hvala, gospodin Hadži Đorđu. Hvala, predsjedateljice. Zahvaljujem i prethodnim govornicima. Iskreno rečeno, imam ideju i htio bih je podijeliti s vama. Možda mi netko može dati odgovor. Govorimo o stabilnosti u svijetu koja je sada u opasnosti, to je jasno. Mislim da je jedini izlaz iz toga da pobjegnemo od prava veta koji stalni članovi Vijeća sigurnosti imaju. To je imalo smisla prije nekoliko godina kad se odlučilo da to bude tako, ali mislim da to pravo veta je prepreka da se obrani bilo koju državu koja je pod napadom. Jer ako jedna osoba odluči reći no ili njet, samo Europska unija može to pitanje staviti na stol. Znam da među nama imamo dvije države koje su stalni članovi i zato će to pitanje možda biti teško. Ali ako gospodin Macron to želi, on može pokrenuti svijet. I zato možda možemo o tome porazgovarati i zajedno poraditi na toj ideji. Možemo li ovakav prijedlog dati e, u javnosti? Hvala. Hvala, gospođo Bilde. Euh, vam, gospođo predsjedateljice, hvala vam gospodo. Sankcije protiv europskih poduzeća u Iranu nas jako zabrinjavaju, zato što imamo PSA ili Total, velike francuske kompanije kojih bi se to moglo ticati. Ali američka politika koja se tiče administracije iz vremena Obame su recimo sankcije na Rusiju. Joe Biden je u siječnju priznao da su Europljani popustili američkim pritiscima kako bi nametnuli sankcije Rusiji, a da su pritom znali da iz toga neće izvući ništa korisno. Vidimo da je Rusija treća po redu država partnerica u gospodarskom smislu za Europsku uniju a mi smo tek 23. E, na popisu za trgovinu s SAD-om i stoga je što sada Trump nameće nove sankcije koje će izravno e, kazniti europske projekte poput e, Plinovo 2 ili recimo isto tako i male proizvođače, primjerice proizvođače sira koje već jako pate, a čiji sirevi su jako cijenju u Rusiji. Zar ne smatrate da je došlo do stvarnog e, jaza u odnosu između Europske unije i Amerike u tom smislu. Hvala. Hvala, gospodin Kastaldo. Hvala, predsjedateljice. Zahvaljujem govornicima koji su dali vrlo zanimljive primjedbe. Mislim da se mogu složiti pogotovo s dvije izjave. Prvo, ne smijemo podcijeniti Trumpa. Ne smijemo uzeti zdravo za gotovo to da on možda ne cilja na drugi mandat. A drugo pitanje s kojim smo suočeni je to da je pred nama ličnost koja osjeća samo unilateralne reakcije kao što i sam provodi unilateralne akcije. E, javno mnjenje u Americi nema toliko negativno mišljenje o njemu kao što e, se vidi preko oceana i kao što misle mnogi partneri u svijetu o gospodinu Trumpu. Međutim, u, svakim, u svakoj poteškoći e, može se skrivati neka nova mogućnost. Što se tiče sporazuma o nuklearnom odružju s Iranom, mi kao Europska unija bismo mogli našim partnerima i našim sugovornicima u Iranu pokazati da smo mi odlučni i da želimo održati e, danu riječ i da želimo imati stratešku agendu na geopolitičkoj razini i da želimo biti autonomni e, u trenutku kad se razmimo i lazimo sa partnerima iz Vašingtona. Dakle, u slučaju sekundarnih sankcija sa strane sad mogli bismo odgovoriti istim oružjem. Po vašem sudu, koliko daleko bi mogao otići Trump? Bi li onda mogao taj rat e, dovesti do krajnjih razmjera ili bi možda u jednom trenutku ipak mogao saslušati glas razuma i e, poslovnu zajednicu SAD-u koja kod nas nailazi na vrlo važno tržište koje si ne mogu svakako dozvoliti da izgube kao što mi ne smijemo izgubiti američko tržište. Dakle, koliko daleko bi mogao Trump otići? Hvala, gospodin Pabriks. Hvala. Kao prvo želim reći da mi možemo kritizirati Trumpa, možemo ga ismijavati u Europi, on je vrlo, popularan u mnogim dijelovima društva, ali ne možemo promijeniti SAD, moramo prihvatiti ga onako kakav jest. To je e, tužna istina. E, sjećam se da SAD i znam da će oni uvijek ostati najveći strateški partner Europe. I imajući to na umu, pitanje je što možemo učiniti E, je zabrinjavajuće to što je gospodin Šapiro rekao i rekao nam je što možemo napraviti protiv Trumpa i mm, iskoristiti tehničku suradnju s Rusijom ili Kinom. Možda nisam ga dobro shvatio, ali e, to je možda razlog zašto to neki žele to od Putina ili od kineskog vođe neki ljudi možda pokušavaju razmišljati u tom smjeru zato što su SAD uvijek bili strateški partner Europe sa ili bez Trumpa. E, jedan drugi govornik je rekao da Njemačka se više ne može sakrivati iza svoje povijesti mora e, izdvajati za obranu i mora to učiniti što prije. I Macron je također spomenut ovdje. Ako želimo imati i jako transatlantsko partnerstvo, moramo vodstvo sada i ovdje odmah i možemo e, e, u ovom svijetu koji se mijenja opstati samo tako. Nažalost, ljudi vole Trumpa, ali neki žele ipak promijeniti poredak Možda možemo iskoristiti mogućnost e, pregovora i možda bismo mogli i iskoristiti TTIP isto, možda bi on htio pregovarati o tome. Što se tiče sigurnosti, ne možemo odgađati suradnju, a Centralna Europa je jasan primjer toga. Hvala, gospodin Panceri, idući. Imamo još šest govornika. Time zaključujemo popis govornika. Molim vas da se pridržavate zadanog vremena. Hvala, predsjedateljice. Gospodine von Marshall, potpuno mi je jasna vaša intelektualna provokacija. Ali vaš realizam bez milosti mogao bi smanjiti politički prostor Europe. Europa bi mogla postati pasivna i mogla bi ne imati nikakav stav prema SAD-u. Činjenica jest da je s Europskom unijom Washington postigao najnižu moguću razinu eh, vjerodostojnosti. naj najveći saveznik eh, prijeti da će nametnuti sankcije našim tvrtkama e, u sklopu pitanja e, s Iranom, onda mi se moramo postaviti sljedeće pitanje, političko pitanje. Kao što znate u europskoj politici e, dijalog sa između Europske unije i SAD-a je dijalog između prijatelja i kritičnih prijatelja. Zar vam se ne čini da je nova politička faza koju je otvorila Trumpova administracija takva da bi mogla imati nepredvidljive posljedice, da bismo zbog toga u Europi mogli e, ponovno uzeti u obzir taj odnos e, s geopolitičkog stajališta i što se tiče transatlantskih odnosa. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Milan Mon. Hvala. Kao prvo Pozdravljam naše stručnjake. Pozdravljam gospodina Gardnera. Kao izvjestitelj za transatlanske odnose, dosta sam s njim surađivao i susreo sam ga više puta. SAD su naš prirodni partner, strateški gledano oni su najvažniji saveznik za Europsku uniju. Primjećujem sve veće razmimoilaženje što se tiče, na primjer, klimatskih promjena i mislimo i pritom na premještaj veleposlanstva u Jeruzalem i tako dalje. se to temelji na sve većem nastojanju Amerike da ignorira Europu. Brexit je i potaknuo ovaj fenomen. Stručnjaci govore o jednoj vrsti terapije koja je vezana uz to da treba zadržati slogu unutar Europske unije, ali brinem se zbog porasta populizma. Euroskepticizam raste u Europi i to će se odraziti i na eh, izbore 2019. godine parlament će biti fragmentiraniji, a komisija možda slabija. Dakle, trebamo terapiju za liječenje transatlantskih odnosa. Ne znam hoćemo li imati snage sa strane Europske unije. Što se tiče budućnosti, pitam se što nam možete reći o budućnosti Trumpove administracije, što se može dogaditi sa eh, onim izborima sa sredine eh, mandata koji će se dogoditi u studenome. Očekujete da će ova administracija trajati još dvije i po godine ili ćemo imati novi mandat? Hvala. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Kao vam zahvaljujem na prezentacijama. Kao član odbora za vanjske poslove zanima me ta jako zbunjujuća vanjska politika. Mislite li da je rješenje s dvije države sada propalo vezano uz prebacivanje veleposlanstva eh, Amerike u Jeruzalem. Rado bih eh, čuo mišljenje panelista na to, na to što se tiče neistočnog mirovnog procesa. Zatim me zanima ta ideja daljnje destabilizacije, krađe radnika, nametanje sankcija europskim poduzećima koji dalje žele nastaviti raditi s ranom. Te me zanima što panelisti misle kako da odgovorimo na to sada kada su SAD sada ostavili toliko veliki vakum što može učiniti Europa ili hoće li Rusija ili Kina zauzeti taj prostor i kako Europa može tu biti predvodnik. I zadnje pitanje, kako je mišljenje panelista o tome što e, će Donald Trump dobiti Nobelovu nagradu za mir zbog e, njegovog rada na pomirenju Sjeverne i Južne Koreje, koji je odgovor panelista na to, te glasine trenutno kruže. Hvala. Gospodin Ljubik, hvala. Mene zanima što Kim Jong-un, sjevernokorejski diktator, si misli e, sada kada se sporazum s Iranom jednostavno više ne poštuje. Dakle, što pregovori donose kada se zna da pregovori sporazuma i pravne osnove se jednostavno ne poštuju i da se onda nakon nekog vremena jednostavno sve to ukloni. Danas jutro se već pokazalo da se održao je jedan vojni manevar tamo, vidjeli smo kako to izgleda i to nije neko ozbiljno nastojanje da se tu na političkoj i diplomatskoj razini pokušava postići sporazum. A to je nešto što je naravno za vojske veliki izazov. Što se tiče trgovačkog dosijeja, mislim da je za nas važno da mala i srednja poduzeća i biznis zadržimo na našoj strani. Oni žele trgovati, žele moći djelovati na oba tržišta i zbog toga mislim da je unutar VTO-a vrlo važno da se e, riješi ono pitanje elektroničke trgovine na odgovarajući način. Mislim da bismo trebali također stvoriti poticaje u Europi, ali i tako Americi, da se pojača obostrana trgovina i da ne djelujemo sa carinama koje su kazna, već sa e, popuštanjem carina, zato što smo mi onda konkurentni, zato što je to za potrošače s obje strane onda prednost jer nije prihvatljivo da s jedne strane Trump daje porezne olakšice, a istodobno onda isto tako uvodi carine u svrhu kazne koje onda ti sami potrošači moraju snositi i što onda određene tvrtke čini manje konkurentnim. Mislim da trebamo ovdje raditi dakle, sa poticajima i sa kaznama i zanima me je li moguće isto tako pojačano raditi na području znanosti i istraživanja. Hvala vam gospodine Rubik. Gospodin Panjo, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Mislim da je ova naša rasprava izuzetno zanimljiva u trenutku kada vidimo da se nered diže u visine i da je na vrhuncu. Ja bih eh, htio na nečemu, a to je da mislim da je krivo da Trumpa smatramo seoskom ludom. Mislim da bi to bila velika politička pogreška, a to je pogreška koju američka tehnokracija i čini, koji su prije godinu i pol izgubili bitku sa populizmom, koji je tada isto tako dosegnuo vrhunac. I mene također pita i ovo palestinsko pitanje, kao što je gospodin gospodin Kan. Kada poslušamo što kaže američka veleposlanica prilikom jednih naroda, gospođa Netijeli, kada je rekla da je Izrael se suzdržao e, prilikom ispaljivanja e, metaka na prosvjednike, onda vidimo da se danas nalazimo u populističkoj, nacionalističkoj retorici koja, nažalost, i ovdje u nekim državama članicama nalazi na i koju dijeli i nekoliko država koje su prijatelji ili saveznice američkih država. Što se tiče Irana, tu pritom mislim primjenice na Izrael, mislim i na Saudijsku Arabiju, mislim opet na Izrael kada se radi o palestinskom pitanju. Dakle, postavlja se pitanje koja je na kraju krajeva uloga tih država naspram gospodina Trumpa i američke administracije. Tko je tu zapravo za kormilom? To je jedno pitanje koje bismo si mogli postaviti. I zatim, kao što ste malo prije rekli, mi europljani smo posebno podijeljeni, posebice što se tiče ovog palestinskog pitanja. Imamo tu tri tabora koji se međusobno suprotstavljaju vezano uz to koji bi stav trebali zauzeti prema Sjedinjenim državama. Danas jutro sam se našao sa Pjerom Vimonom, koji je renomirani međunarodni diplomat i koji je sa mnom pravo govorio o palestinskom pitanju, te mi je rekao da bismo mogli možda pronaći neke druge partnere i proširiti kvartet sa Kinom, sa Južnoafričkom republikom, sa Indonezijom ili sa Indijom. I stoga sam vam htio postaviti pitanje e, o tome što vi mislite o takvom nečemu. Hvala, gospodin Kela. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavateljice. Dopustite mi da kažem da sam zadovoljan što vidim našeg prijatelja poslanika Gardnera ovdje tu s nama. A isto tako bih mu htio čestitati zato što mu je rođendan. Jako mi se svidjelo ono što je upravo rekao kolega Peterle, a to je to da smo genetski gledano jedna obitelj, transatlantski gledano. Ali ne samo genetički, mislim da isto tako i po jednoj političkoj kemiji koja se temelji na vrijednostima. Mislim da je to vrlo važno znati i vrlo važno je posjetiti na to. Da imamo neke tehničke razlike koje smo imali oduvijek, ali da i dalje želimo biti strateški saveznici i da ne postoji alternativa toj situaciji. Stoga ne bismo trebali biti zbunjeni zbog predsjednika Trumpa, zbog njegovog načina ponašanja i razmišljati da se stavi pritisak na trenutnu američku administraciju tako što ćemo stvoriti nove saveze sa Kinom ili sa Rusijom. Ne, nije, to nije samo nešto što je zavaravajuće, već mislim da se to tako nešto treba smatrati i neodgovornim i potpunosti opasnim. Jensa Stoltenberga bih htio citirati, koji je prije dva dana rekao da su Sjedinje američke države i dalje angažirane unutar NATO saveza, ne samo kada se o već isto tako kada se radi o dijelima, zato što su pojačali svoje prisustvo u Europi. Više su jedinica, više vojnog oprema tu stupili na raspolaganje, te su povećali financijski doprinos u određenim projektima i stoga mislim da bismo trebali cijeniti tu činjenicu. Hvala. Hvala vam, gospodine Keleme. Gospođa Rodriguez Spinjero je sljedeći govornik. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Sretan vam rođendan, gospodine Gardnere, i dobrodošli ovdje kod nas. Ova je rasprava izrazito zanimljiva i jako mi je drago što smo ju držali. Mislim da prolazimo kroz teška vremena. Imamo jednog upitnog predsjednika, ovdje gospodina Trumpa u Americi, mnogo toga kritiziramo, povlačenje iz TTIP-a, preseljenje veleposlanstva, nafta koja se raspala, povlačenje iz nuklearnog sporazuma s Iranom. Mene zanima stoji li iza toga neka strategija. Iskreno rečeno, mislim da imamo Izraela i Saudijsku Arabiju koji su sada suprotstavljeni Iranu kao neprijatelji Sjedinjenih država, a mislim da je najgore u svemu tome je to što e, gospodin Trump dovodi u pitanje međunarodno pravo. To nije radio tijekom izborne kampanje, ali to čini sada. On ugrožava multilateralizam i na vrlo zastrašujući način ga ugrožava, te više ne polaže računa na dijalog i razgovor kako bi se riješili sukobi. I stoga me zanima vaša procjena o tome. Imam osjećaj da se iza gospodina Trumpa zapravo krije jedna potraga za međunarodnom nestabilnošću. Je li to možda zanimljivo za njega, unutar politički gledano i oni sredoročni izbori u Studenu, vidjet ćemo kako će oni ispasti. Ako budemo dobre prognoze, ako još snažnije izađe iz te situacije izbora, hoće li onda ta napeto se još i povećati, izgleda da se on može jako dobro nositi s takvom naputom situacijom. Što će učiniti američki građani? Hoće li birači odustati od njegove politike? Hvala, gospodin franka imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Da, ova vremena pokazuju koliko gospodarski snažno ovisimo jedni od drugima i koliko je to, ta situacija nestabilna. Teško je pogledati u budućnost, nemamo e, čarobnu kuglu, ali mislim da će se smanjiti stanovništvo Europske unije, 6% svjetskog stanovništva će činiti naš kontinent. E, obje Amerike su isto tako stari kontinenti. Dakle, dolazi do demografskog opadanja, što znači isto tako i da će doći do gospodarskih nejednakosti. Zatim imamo Kinu, koja je druga po redu najsnažnija država u smislu trgovine. To sve ima političke posljedice i na međunarodno upravljanje. Vidimo da na scenu stupaju nove svjetske sile koje ne dijele naša gledišta i e, koji drugačije rješavaju sukobe. A pitanje je vrlo jednostavno. Više nismo u 70. godinama, to je sada daleka prošlost, tada smo imali 30% udjela u svjetskoj trgovini, sada imamo 18%, ali nešto više udjela imamo u e, bruto domaćem proizvodu. No mene zanima koja je linija predsjednika Trumpa ako Zapad nastavi na ovakav način, hoće li on i dalje moći e, određivati svjetski poredak ili ova američka administracija znači općenitu promjenu u svjetskom e, poredku, dakle općenitu promjenu situacije, što nismo doživjeli od 70. godina. Ako bi dopustila nešto dodam, tijekom kampanje sam mislila da se radi samo o kampanji, a sada je jasno da gospodin Trump eh, provodi svoje politike, no ipak mi moramo sačuvati naše partnerstvo sa Sjedinjenim državama, to je očito. Tijekom ove rasprave mi je postalo očito da nam je potrebno daljih rasprava o tome jer se svi žele javiti za riječ, ali nažalost eh, nemamo više vremena. Postavljena su mnoga pitanja Danas na njih nećemo moći detaljno odgovoriti, ali napravit ću sljedeće. Prije nego što gospodinu Broku na kraju dam riječ kao izvjestitelju, imamo dakle do 16 sati vremena i stoga ću svakome dati dvije minute. Četiri, hoće li to biti u redu, ono će biti 16.15. Da, dakle četiri minute svakom eh, panelistu. Krenut ćemo od gospodina Gardnera te ćemo na kraju saslušati našeg kolegu gospodina Broka. Četiri minute. Pa ništa ne bih radije radio nego proveo svoj rođendan s, ovim odborom. Dakle, pozovite me ponovno sljedeće godine. Toliko je mnogo zanimljivih komentara bilo, samo ću se otočiti na nekoliko njih. Nobelova nagrada za mir dobila je ime za mir i ta riječ mir je tu e, namjerno, nije ne zove se Nobelova nagrada za rat ili Nobelova nagrada za destabilizaciju. Mnogi vojnici su rekli da je važan naš zajednički rad u nekim područjima. Evo, da se osvrćemo ono što je rekao i Bend, što je toliko važno. što se tiče trgovine, unatoč tome što se ne slažemo oko TTP u određenoj mjeri, ipak je to vrlo važno područje za budući rad. Što se tiče robe, da, e, imate pravo. Zašto se usredočava na robu. Pa mislim da je to ono što je važno u njegovoj biračkoj bazi u nekim savjetnim državama gdje imamo industrijske baze. Naravno da tržište robe, kao ne, e, tržište usluga kao nevidljive robe raste mnogo više, ali možda je to odgovor. Zašto se su unilateralne carine? To nema nikakvog gospodarskog smisla, ali to dobro prolazi kod njegovog biračkog tijela. Zašto smo se povukli iz Pariškog sporazuma? Zato što iako je tri puta više radnih mjesta povezano sa obnovljivim izvorima energije nego sa voznim gorivima, je to ono što ipak je bolje za njegovu biračku bazu i to je sve što je važno. Zatim e, imamo i taj sporazum, ali vidimo da je javna nabava sada još i teže područje nego prije pomorske usluge su da postale još problematičnije nego prije. Dakle, ne vidim da će se lako sklopiti neki sporazum o pristupu tržištu. Što se tiče reforme VTO-a, treba natjerati tu administraciju da iznese konkretne prijedloge kako poboljšati rad VTO-a. To nisu još učinili. Sve što žele je to da ne žele imenovati članove prizemnog tijela VTO-a i s time prijeti da će cijeli sustav e, uništiti onda su rekli pa da, VTO nije zamišljen da radi sa Kinom. Pa dobro, u redu, onda iznesite neke konkretne prijedloge kako to može bolje funkcionirati. Vrlo kratko, mislim da postoji još niz pitanja na koja bismo se zajedno trebali usodotočiti, Spomenuo sam već nekoliko. Dakle, subvencije, pristup tržištu nekim državama, uključujući Kinom, prisilno prebacivanje intelektualnog vlasništva i tako dalje prisiliti administraciju nešto učini. Zatim, provedba zakona, to bi trebalo biti u potpunosti nekontroverzno područje. Upravo ste vidjeli prijedlog e, komisije o elektroničkom dokazivanju, što je nešto slično što mi imamo u Americi u obliku takozvanog Cloud Acta. Ta dva zakona moraju biti interoperabilna i rado bih e, vidio da postoji sporazum o proizvodnji dokaza kada se radi o ozbiljnom kriminalu i terorizmu. Dakle, zadnja riječ je tamo se stoči na pozitivno. Ono što je pozitivno je vidimo da se na to reagira u Americi. Pogledajte New York Times, Washington Post, Los Angeles Times i slične. Pogledajte kako mladi ljudi se žele registrirati za izbore, na, na sljedećim izborama. Pogledajte suce koji rade, upravo kako su to e, zamislili e, pisci Ustava i osnivači. Dakle, mislim da je to pozitivna vijest i slažem se s onim govornicima koji su rekli da trebamo imati dugoročnu viziju. Hvala vam gospodin Gardner, gospodin Christopher Marshall. Krenut ću nekoliko općenitih primjedbi. Još uvijek ovdje osjećam e, nešto poput toga da se ljudi žele ismijavati Trumpu ili da se žele žaliti zbog Trumpa. Da, emocionalno gledano ja to svakako razumijem, ali nakon godinu i pol dana to nije korisno, on neće nestati. Moramo sada vidjeti kako strateški da s njima postupimo, da obranimo naše interese. To je ono što je meni važno, da, dakle, da od e, tih žali pojki i toga što izmijavamo sada konačno shvatimo e, naše interese ozbiljno. Što on očekuje? Protu pritisak? Da, on poštuje protupritisak, on funkcionira emocionalno gledano na taj način. I ako spredite prvi posjet kancelarke Merkel njemu prije godinu dana i danas, jasno je da od kad je pobjedila četvrti put na izborima da sada ima više poštovanja prema njoj. Dakle, to je ono čime da se može impresionirati. Ali nemojte se upustiti u borbe u kojima ne možete pobijediti. Dakle, protupritisak treba primjenjivati tamo gdje možemo nešto postići. TTP Mislim da nas to ne vodi daleko. Naravno da bismo s europske strane mogli im nešto ponuditi ili ukloniti sve carine. Da, mi imamo carinske kvote koje su više od SAD-a, to treba priznati. On ima pravo što se toga tiče, ali to neće biti dovoljno. I e, rekli su, čuli smo s njihove strane da žele da Europa radi na necarinskim preprekama, dakle na onime što oni smatraju da, predstavljaju necarinske prepreke u trgovini između Europske unije i SAD-a. A zatim se radi o stavovima to je onda teško, vezano s to kako se zaštita potrošača oblikuje, kako se poljoprivreda oblikuje i tako dalje. Sve to znate. To je teško i to nećemo moći postići do 1. E, lipnja. To mislim da nam je svima do sada postalo dosta jasno. Mnogi su postavili pitanje o onim e, prijevremenim izborima. Izbori su krenuli. Demokrati sada imaju prednost od 6 do 7 poslovnih bodova u javnosti, ali kada se to pretoči u toga koliko će broj mjesta dobiti jedna druga strana, vidimo da je razina slična kao i sad. Dakle, otvoreno je pitanje mogu li demokrati ponovno osvojiti dom zastupnika, a sa senatom je situacija još i teža. Dva ishoda A ishod tih izbora imat će velike psihološke posljedice. Ako demokrati čak i u ovoj situaciji nisu e, sposobni povratiti bijelu kuću, onda će e, biti u teškoj situaciji dugo vrijeme i Trumpu će rad biti lagan. A ako demokrati ponovno osvoje Bjelu kuću, onda ćemo imati dvije godine blokade u Americi. Ništa se neće događati zato što će se dva tabora boriti do smrti kako bi se pripremili na to da imaju najbolju šansu za pobjedu u 2020. godini. Netko mi je rekao ovdje Trump je najgore što nam se dogodilo u zadnjih nekoliko godina. Ne, ja se ne slažem s time ima mnogo gorih stvari u Trumpa. U Sjedinjeničkim državama dobro funkcionira taj sustav nadzora i kontrole. Mi možda ne volimo njega, on nam se ne sviđa, ali Amerika je dalje e, pravna država i kao što je neko rekao, to je naš najvažniji partner kada se radi o sigurnosti, trgovini i o svemu drugome što mu se možete zamisliti i svakako Kina nije alternativa. Marijet je postavila pitanje o generacijskoj promjeni. Ja mnogo razmišljam o tome. Imam dva različita utiska. Namno da postoje generacije koje nisu vidjele hladni rat, nove generacije i tu vrstu partnerstva koju smo morali tada ostvariti. A u zapadnoj, srednjoj i srednjoj Europi vidim da mladi ljudi nisu jako impresionirani narodnom glazbom iz Kine ili modom iz Indije ili filmovima s područja Sjeverne Koreje ili što god. Čak i ako ne razmišljaju svjesno o tome, oni jesu pod dojmom američke popularne kulture. I to je nešto što možemo koristiti. Kad kad je to naravno povezano i sa negativnim e, političkim e, osjećajima prema Sjedinjenim državama i tu ću sada završiti zbog e, vremena. Hvala. Sada gospodin Šapiro, vaše zaključne primjedbe. Bilo je cijeli niz zanimljivih pitanja na koje se neću sam moći osvrnuti, morat ćemo nastaviti taj razgovor u drugom kontekstu, što bih doista volio. Reći ću sada da čuli smo komentare nekolicine, ne radi se o tome da se treba sad ismijavati Trumpa, već pronaći rješenja, odgovore na ono što on čini. Mislim da možemo se i rugati Donaldu Trumpu, ne isključivši ovo drugo. Ali zapravo ste u pravu, jer ako nekolicina je spomenula, SAD je osnovni partner Europe, ne postoji stvarna alternativa tome. Suština onoga što mi pokušavamo, očuvanje liberalnog poredka i transatlantski odnosi, u ovom turbulentnom Trumpovom razdoblju je ipak naš cilj. Pitanje je kako to postići. Važno je prihvatiti činjenicu da Donalda Trumpa nije briga za sve to, niti za liberalni poredak, to je jasno već pokazao, niti previše za transatlantske odnose, ne na onaj način na koji često čujemo ovdje o zajednici sličnih interesa i vrijednosti. Dakle, ako želite to sačuvati tijekom 4, 8 ili 12 godina vladavine Trumpa, morate razmišljati na način kako izvršiti dovoljan pritisak na njega, da bi SAD-u dovoljno važno bilo zadržati taj liberalni poredak i transatlantski odnos. Za to će trebati pronaći neke druge elemente vršenja pritiska. Ako to ne učinite, ako samo kažete ravnoteža, nadzor, kontrola, pričekat ćemo malo, Donald Trump će uništiti transatlantske odnose. I izbor je doista težak i radi se o nezgodnoj ravnoteži koju moramo pogoditi. Očito Kina, Indija, Rusija ni na koji način ne mogu biti zamjena SAD-u imaju svoje vlastite probleme sa liberalnim poredkom i europskim vrijednostima. No, što se konkretnih pitanja tiče i taktičkih točaka, to, ovo može biti od pomoći i može pomoći tome da se SAD dostane usredotoče na ono što je dugoročno gledano važno, to je liberalni poredak i transatlantski odnosi. Hvala vam gospodine Šapiro. Sada prelazimo na bivšeg predsjednika ovog odbora, gospodina Broka, izvjestitelja. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospođo pisateljice. I želim i ja ti želim čestitati rođendanu. Ti, ti sada polako isto tako u starijoj dobi. Zahvaljujem panelistima na tome što su nam dale važne naznake u kojima trebamo razmisliti, o kojima se nam se potvrđuje ponešto ili koje je dovode nešto u pitanje eh, od onoga što stoji u prvom nacrtu izvješća. Moram reći da se kod mog nacrta izvješća zapravo je u tome da ne mogu toliko brzo mijenjati tekst koliko se stvari mijenjaju u stvarnosti, jer eh, politika Trumpa eh, se provodi brzinom Twita, a prijevod u Europskom parlamentu je uvijek miljama za e, tim twitterima Mislim da je to zapravo isto tako nešto što govori samo za sebe. Moramo imati na umu da Trumpova politika nije samo problematična za našim nekim točkama, da se zbog toga ljutimo. To imamo pitanje Irana, je li to politički pametno ili nije. To je jedno pitanje, zatim drugo pitanje tiče se trgovine dakle, multilateralne trgovine i pravila na kojima su na temelje da se njih e, ne priježavaju, to je ono odlučujuće kada gledamo kako izgleda ugovor iz e, Devosa. Njemački i europski poduzetnici su prvo se veselili zbog toga, a to zapravo samo znači da želimo imati pravednu trgovinu. On nije zapravo govorio o slobodnoj trgovini, on je htio pravednu trgovinu i rekao je ja sam taj koji određuje što je pravedna trgovina i svatko kome podržava u tome je moj prijatelj. Dakle, nije govorio o VTO, on je govorio o pravilima kojima se kojih se svi trebaju pridržavati. Dakle, multilateralna trgovina, on je najavio da će to uništiti, pa i multilateralne odnose, te si je uzeo za pravo da jedna država može odlučivati za sve druge i to prema kriteriju hoće li od toga ta država imati koristi. Dakle, to je e, onaj ona osnova koja se iza toga krije, sa svim nesigurnostima s tim u vezi. I tu se postavlja pitanje kako da onda mi postupimo s time. Netko je rekao da moramo jasno reći da se želimo obraniti, ali u kojoj mjeri se možemo obraniti? kada sam vidio da su njemački savezi poduzeća već najavili, kada su još Macron i Merkel e, pregovarali u Washingtonu, e, samo nemojte uvesti nikakvih protumjera. Zatim smo čuli isto tako da je teško osvajati rezultate u pregovorima s Trumpom. I on ne priznaje međunarodna pravila, ali čini nešto što Amerikanci prije nisu radili, ali što on sada koristi još u većoj mjeri. To su ekstrateritorijalne mjere. U rezoluciji Senata o Sjevernom toku 2 je tako nešto već stajalo. Ja sam protiv Sjevernog toka 2, ali ne na temelju pritiska od, strane SAD-a zbog ekstrateritorijalnih mjera. To mora biti naša vlastita odluka. I sada, kod ovog pitanja Irana se ponavlja to isto. Dakle, ne razvijamo zajedničku politiku s našim partnerima, već se partnerima govori o tome što treba učiniti, inače će se i njih kazniti. I kada vidim kako je američki veleposlanik u Berlinu godinu sat vremena nakon što je inauguriran e, preko Twittera rekao da njemačka poduzeća moraju odmah napustiti Iran. To je bio, bila zapovjed kao iz e, doba careva. Zbog toga smo sada svi nervozni i pitanje je kako da se obhodimo sa našim partnerstvom. Mnogi kolege, mnogi kolege su rekli da je to naš najvažniji partner. Da, Kolektivna sigurnost Europe nezamisliva je e, bez e, sigurnosti NATO saveza u ovom trenutku, to je činjenica. Ali je li partnerstvo vjerodostojno kada partner ne zna što će se dogoditi sutra, kada ne postoje nikakvih pouzdanih linija, nikakvih e, kanala putem kojih možemo znati kako razgovarati jedan s drugim. Jesmo li sigurni da će se uvijek uvažavati članak peti. Ili članak peti NATO saveza ovisi o tome kako je, kako vlada raspoloženje na vijestima na Foxu. Dakle, to je ono što nas dovodi u jedan, jednu nesigurnu situaciju. Amerikanci su u Poljsku, u Njemačku, u Litvu i u druge države poslali više vojnih jedinica nakon Ukrajine, ali to je još bila odluka Obame, a ne Trumpa. Obamina administracija je donijela tu odluku kako bi se osigurao svijet. Bili smo i s jednom delegacijom odbora za vanjske poslove u Aziju. Kada vidimo koliko su Japanci zabrinuti zbog svega toga, oni se boje i to su nam i jasno rekli. Na najvišim razinama boje se da će doći do jednog sporazuma Trump-Xi, gdje onda se onaj klasičan partner više ne može osjećati sigurnim. Zatim se TPP isto tako napustio, tu je došlo do vakuma koji nije samo gospodarski vakum, već isto tako i sigurnosno politički vakum, jer se time htjelo donekle zaštititi te države protiv Kine. Dakle, to je bio taj politički motiv sporazuma, a u međuvremenu to dovodi do toga da zemlje poput Filipina, Indonezije, i mnoge druge države kažu pa za ne bismo možda sa kinezima trebali sklopiti vlastiti sporazum jer nam više nije zajamčena sigurnost od strane Amerike. Japanski ministar vanjskih poslova nas je pitao koliko moram platiti šerifu da me šerif i dalje štiti. Dosta se tako rekao. To dakle na jedan dramatičan način mijenja sigurnosnu arhitekturu na svijetu. Amerika s time odustaje od svoje uloge da e, na odlučujući način nosi tu sigurnosnu arhitekturu i da ima savezne partnere. Dakle, sigurnosnu arhitekturu koja nije samo vojna, već koja je i gospodarska, koja je i trgovinsko-politička. Gdje mi Europljani sada e, pokušavamo brzo sklopiti sporazum s Japanom, to želimo zaključiti u četiri tjedna i sa drugim državama. Ali vojna komponenta će i dalje nedostajati iz toga, ćemo mi samo djelomično uspjeti popuniti taj vakum što će onda značiti da smo mi zapravo e, sami nesposobni da smo u jednom trenutku gdje vidimo da se prelazi sa Pax Amerikana na jednu potpuno drugačiju situaciju. I mislim da zapravo još uvijek to nismo dobro shvatili, nismo dobro shvatili koji su, su tu sve prijetnje. Nedavno mi je netko rekao da su Amerikanci odustali od bilo kakvog strateškog razmišljanja. Da, dakle, se razmišlja više ad hoc da se razmišlja zbog određenih izvornih jedinica. Gospodarski je to kad kad besmisleno, primjerice kada govorimo o industriji čelika, ali dakle da se odustaje od strategija, što je katastrofa za nas. Rusi imaju, imaju strategiju, ali nemaju sredstva da ju provedu, zato što su siromašna država. Europljani imaju sredstva, ali nemaju strategiju. I samo Kinezi imaju strategiju i sredstva na raspolaganju. I ako se sada zapada spadne i ako ne postoji više zajednička strategija, mislim TTP nije postojao samo iz gospodarskih razloga kako bi se smanjile carinske kvote, već to kako bi se stvorila jedna svjetska strategija koja će se temeljiti na gospodarstvu. Dakle, tu se ne radi samo o ovim milijonim carinama, to ima jednu potpuno drugačiju dimenziju. A TTIP u nekoj slabijoj verziji može nas izvući iz državne krize, to treba napraviti, ali to nema e, tu istu stratešku dimenziju. I mislim da ćemo onda i dalje imati manjak e, pouzdanosti. Ali evo, sada ću brzo doći do kraja. Naime, točno je da smo mi zapravo partneri u dobru ili u zlu. Mi moramo biti svjesni toga, zato što smo vojno slabiji od Amerikanaca, ali ipak to vrijedi zapravo i za Amerikance. Amerikanci imaju veliki suficit u trgovinskoj bilanci, imaju snažno državno zaduživanje, mnogo ozbiljnije od naših, jer se američko zaduživanje temelji na vanjskom zaduživanju. Ko imaju 4,5 trilijuna duga kod europljana, kineza, japanaca i tako dalje. ali moramo vidjeti da ipak moramo dalje surađivati zato što moramo tako zapravo kompenzirati za naše slabosti. Mi smo i dalje najjači na svijetu, gospodarski i politički gledano ali to isto tako znači da europljani se konačno moraju probuditi. Pritom ne mislim na onih 2%. 2% za vojsku do 2022. godine ili o kojoj godini se već radi. Ne želim te prekidati, ali imamo, imamo sljedeću točku. Sljedeća točka je tvoja točka zapravo. Mogu li zaključiti? Dopustite mi da zaključim da moramo vidjeti kako da se mi sada dovedemo u snažniji položaj, ne sa onih 2%, 2% kod obrane, ali ako pritom stvorimo slabe strukture, onda će značiti samo to bacanje novca. Ako nismo sposobni zajedničku sigurnosnu obranu politiku izraditi sa svim sinergijama i za to onda staviti određen novac na raspolaganje, da promijenimo te strukture, ako smo i dalje u starim nacionalnim strukturama kada se radi o tom području, zato što se nitko ne želi pokrenuti, zato što niko nema volju, onda drugi neće mariti za nas. Onda nećemo imati vjerodostojnost prema Amerikancima. Ako ne uspijemo ovdje napredovati, onda kako ćemo financirati ponovnu izgradnju Sirije? To će onda raditi Rusi zajedno sa Asadom i nećemo sjediti niti na jednom pregovaračkom stolu kada se radi o iranskoj politici u kojoj onda više neće usudovati Amerikanci i stoga mislim da ovo traži reformni proces Europske unije. To predstava Macron, ali i mnogi drugi. To je osnovni uvjet da ova Europa shvati ovu situaciju, da se osnaži, jer samo država koja je snažna može biti partner eh, SAD-a i to je preduvjet za ponovnu izgradnju odnosa sa SAD-om. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Brok. Ovom točkom bih zaključila raspravu i zahvalila našim govornicima, gostima. Radilo se vrlo zanimljivo analizi. Kao što sam već rekla, važno će biti nastaviti ovu raspravu jer na neki način ove odnose je potrebno razjasniti i pokušati pronaći najbolji put dalje za Europu. Hvala još jednom, gospodine Gardner Shapiro, dr. von Marshall. Nadam se da ćemo nastaviti suradnju u budućnosti. We will Odmah možemo nastaviti jer sljedeća točka... Brock, Gospodine Brok, stanje odnosa između Europske unije i SAD-a. Sljedeća točka je vaša.